Dragi kolege, ako se slažete, krenut ćemo sa sastanka odbora. Dakle, evo ponovno se sastavimo nas popodne kako bismo nastavili sa sastankom našeg odbora DEVE nakon radionice koju smo sada upravo imali zajedno sa odborom FAM e, o akcijskom planu za rodna pitanja. Kao inače moramo usvojiti naš dnevni red kojeg imate u vašim materijalima. Možemo li usvojiti taj dnevni red? Da. Onda je dnevni red usvojen u ovom obliku. Hvala vam. Točka broj 3. Podsjetit ću vas da sljedeći ponedeljak 2.10. u Strasburu u 19 sati i 30 minuta imamo zajednički sastanak Deve Afet 2 gdje ćemo predstaviti šest e, kandidata za nagradu Saharov za 2017. godinu. Podsjećam vas na to zato što se promijenio datum, a i vrijeme sastanka. Dakle, sastanak će se održati u Dorani LO 1.4 u Strasburu. Točka broj 4. Usvajanje odluke i preporuka koordinatora. Odluke koje su koordinatori usvojili 6. rujna nalaze se u vašim materijalima. Ako imate primjedbe, onda vas molim da o tom obavijestite tajništvo prije kraja našeg sastanka. Ako ne bude nikakvih primjedbi, onda se odluke koordinatora od 6. rujna smatraju usvojene. Točka broj 5. To su priopćenja komisije. E, želi li komisija nam dati neke informacije, nešto nam priopćiti? Ne, u redu. Nema informacija, hvala. Onda ćemo započeti sa šestom točkom na dnevnom redu. To su nove instrumenti i najbolje prakse za humanitarnu pomoć, e, posebice u kontekstu dugotrajnog raseljavanja dragi kolege. Ova točka na dnevnom redu je razmjena gledišta o novim instrumentima i najboljim praksama za humanitnu pomoć, posebice u kontekstu dugotrajnog raseljavanja. E, trenutna humanitarna situacija je, kao što znamo, takva da imamo sve više i sve dulje krize zbog prirodnih katastrofa ili zbog katastrofa prozočene zbog čovjeka. To znači da moramo sve brže brže reagirati na to, a imamo sve manje sredstva za to. U proteklih godina su se održale rasprave o tome kako se može reformirati sustav humanitarne pomoći kako bi on postao učinkovitiji. Organiziran je prvi svjetski humanitarni summit u Istanbulu u svibnju 2016. godine, a imali smo i e, veliki dogovor koji je postignut među najvećim humanitarnim donatorima i najvažnijim partnerima. To su konkretni primjeri e, i rezultati tih rasprava. U okviru velikog dogovora smo se obvezali na to da ćemo e, povećati korištenje i koordinaciju isporuke pomoći u gotovini u kontekstu humanitarne pomoći. Korištenje pomoći u gotovini nam daje više izbora i e, daje više mogućnosti ljudima koji zaprime tu pomoć. To je isto tako nešto što ojačava trgovinsku razmjenu na terenu, a to je važno kada govorimo o dugotajnim krizama. Imamo i krize vezane uz kontekst dugotajnog useljavanja također i do nedavno su se malo koristili transferi u gotovini za humanitarnu pomoć, ali oni imaju veliki potencijal, no to naravno ovisi o kontekstu svake specifične krize. U proteklih godina smo mogli proširiti upotrebu pomoći u gotovini. Kako bismo raspravili o pomoći u gotovini i o e, planiranju humanitarne pomoći, imamo tu čast da u našem krugu ugostimo eh, dvije uvažene znanstvenice. Prva je gospođa Henrike Trautman koja je eh, voditeljica odjela za razvoj političke mjere i regionalnu strategiju u glavnoj upravi EKOTE, gospođa Dafne Jajasinge koja se eh, bavi politikama pri to za gospodarske programe pri IRC-u, dakle Međunarodnom odboru za spašavanje. Znamo da se trenutno na međunoj razini odvijaju razne rasprave o tome kako će se provesti takozvani veliki e, dogovor. A gospođa Jasingen će nam još i nadopuniti prezentaciju gospođe Trautman sa time kako na to gleda njena organizacija i kako ona koristi pomoć u gotovini e, pri e, operacijama pružanja humanitarne pomoći. Sada ću dati riječ našim stručnjacima. Kao prvo, gospođi Trautman, imate 10 do 15 minuta za vaše izlaganje. Merci beaucoup, um, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Dobar dan, uvaženi zastupci, uvažene zastupnice, dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali da vam dam pregled vezano s to što se događa općenito u kontekstu pomoći gotovina, isto tako i e, kakvi su razvoji unutar Europske komisije o tome. Nadam se da će, a vi ste osoba koja je za to nadležna, da će e, nam tehnologija dopustiti da vam pokažem kako jedan video radi poznanskih informacija, zatim ću nastaviti. Crises, be they due to conflict or natural disasters, are affecting increasing numbers of people. In order to meet the needs of those affected by crisis, we need to understand people's priorities and enable them to meet these priorities in flexible and dignified ways.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 mogla, ali ipak da se vratimo nekoliko ključnih e, poruka. Dakle, za nas je pomoć u gotovini učinkoviti i dobar način za pružanje humanitarne pomoći u mnogim kontekstima, ne u svima, ali u mnogim. Imamo tu više dostojanstva, više izbora, više fleksibilnosti za korisnika, a isto tako je dobra vrijednost tog novca e, što se tiče poreznih obveznika i donatora. Također, humanitarni akteri na terenu moraju onda drugačije raditi, moraju se više koordinirati. To se vezano uz pojedini kontekst. Dakle, ne možemo imati jednak pristup e, negdje u nekoj zemlji poput e, Libanona kao u Somaliji, ali mislimo da se može ipak poboljšati. Isto tako pomoć u gotovini e, dovodi u pitanje onu staru strukturu humanitarne pomoći gdje više imamo sektore, više imamo kriterije, više se govori o, vodi, u smještaju, u hrani. To nas tjera da pogledamo na jedan holistički način na sve ovo i stoga smatramo da doista treba povećati e, pomoć u gotovini e, koja trenutno iznosi samo 10% ukupne humanitarne pomoći. Glavno uprava EKO je 2016. godine već 45% e, cjelokupne pomoći iz džepova poreznih obveznika pružala u obliku gotovine, a hrana je dalje jedan važan tu sektor u kojem smo to koristili, ali smještaj, e, voda, sanitarne potrebe i tako dalje, tu se taj udio pomoći u gotovini isto povećava. Postoje i lokalna tržišta koja mogu pokriti neke od tih e, pomoći, poput smještaja. E, dakle, gotovina čini više od 50% cjelokupne pomoći u gotovini kada govorimo o novcu koji se daje za hranu summit, svjetski humanitarni summit, a i e, veliki dogovor kojeg je gospodin Ponga spomenuo što se tu govori o pomoći gotovini. Oni koji su pratili tu raspravu znaju da postoji E, povećan rad na toj pomoći u gotovini, da se pokušava povećati planiranje isporuke pomoći u gotovini, ali nismo se sotočili prije oko ciljeva. Sada su neki donatori sami za sebe odredili ciljeve. Za komisiju za glavnu poveku je to 35%, dakle to je ono što do kraja 2017. godine želimo nuditi u obliku gotovine, a kasnije ćemo možete taj postotak i povećati. Također postoji obveza da ćemo pratiti i procijeniti e, sustave s kojima se daje pomoć u gotovini, jer moramo pažljivo pogledati kako se novac koristi, e, kako taj novac dolazi do korisnika, što se s njim čini i poslužuju se s njime bolji rezultati. I tu moramo dakle prikupiti E, dosta dokaza još. E, postoje već neki dokazi, ali znamo da uvijek možemo raditi bolje, na tome trenutno radimo. Koji su dokazi koje imamo danas i što to govori o pomoći u gotovini? Imamo tu već izvješće iz 2015. godine sa visoke razine gdje imamo mnogo detalja i mnogo istraživanja provedeno u međuvremenu. Samo ću se otočiti na nekoliko točaka. Gotovina je dobar način pružanja pomoći, pogotovo ako se koristi u većoj mjeri. S time hoću reći kada se to čini e, u okviru jedne kritične mase. Kada imate 22 partnera i humanitarne organizacije, kada svako od njih samo e, ustupa malu, mali, količinu pomoći u gotovini onda nećete postići ekonomiju razmjera, ali kada imate veliku aktivnost, veliku operaciju, primjerice kao što imamo sa trenutno Bliskom istoku ili u Libanonu, onda možemo tu učiniti više. Isto tako se sa gotovinom mogu stimulirati tržišta, to se već navelo u video, imamo dokaze da to dakle, stimulizira lokalna tržišta i da ih isto tako razvija eh, i da se ta tržišta nastavlja razvijati nakon što kriza prođe. Isto tako, eh, mnogi su zabrinuti zbog toga što će se novac možda potrošiti na cigarete, eh, droge, alkohol, ali ti rizici se nisu manifestirali. Prije dvije godine tijekom europske izbjegličke krize se pojavio taj problem jer se znalo sa tim novcima kad kad plaćati krijumčare ljudima navodno, ali mi smatramo da se to tako nešto neće događati ako se novac dobro nadzire. Gotovina znači da više novca e, pristiže u ruke korisnika i za to imamo dokaze. To također smanjuje e, neke gubitke Primjerice, kada odete u dućan sa e, socijalnom pomoći, onda vidimo da se tu dijeli hrana korisnikom, a na drugoj strani već imate trgovce koji onda uzimaju tu hranu od ljudi i e, prodaju dalje, jer ljudi kad kad pokupe neku hranu kojom zapravo nije potrebna, sa gotovinom se taj problem rješava i ne gubimo dakle vrijednost te pomoći koju pružamo e, zbog takvih preprodaja. To je isto tako jedan od prvih koraka prema socijalnoj inkluziji, zato što to ljudima pruži mogućnost da se izgrade život i da odluče što žele napraviti sa novcem kojeg su dobili sustav se u dvije godine toliko brzo razvio da smo mi u Europskoj komisiji osjećali da moramo sami sebi zaditi malo više smjernica, ali su tako zaditi više smjernica za naše partnere, da vidimo kako želimo da se organiziraju te velike isporuke pomoći u gotovini. Kada govorimo o tome, onda govorimo o operacijama poput onih u Turskoj, u Libanonu, dakle da imamo određenu količinu, određenu vrijednost tog novca i stabilan e, broj korisnika i stabilniju situaciju gdje e, se ljude ne seli, već gdje možete izgraditi sustav koji će vam omogućiti da, neće, da ga nešto morati mijenjati zato što će se za dva mjeseca ljudi preseliti iz tog područja. Dakle, taj primjer je u Mislim da bi naša načela trebala biti učinkovitost i djelotvornost, i želimo imati jedinstven sustav za dostavu. Kada govorimo o e, parametrima za učinkovitost, onda želimo tu moći vidjeti koliko će novca doista pristići od korisnika. Primjerice, eh, kad, kad se novac daje nekoj agenciji jednih naroda, zatim se to predaje nekom lokalnom partneru i zatim jedan dio toga pristiže korisniku i navodno 50% novca nikad ne dođe do korisnika. Ne kažem da se to ne događa kad kad e, iz nekog dobrog razloga postoje pitanje vezane u sigurnost, uz logistiku, ali naravno naš cilj bi trebao biti da koliko god novaca porezni obveznik daje humanitarnom donatoru kako bi proveo humanitarnu pomoć, da taj novac dođe do korisnika da ne završi negdje drugdje. A sa gotovinom mislim da možemo postići bolje rezultate. U okviru instrumenta za Tursku smo imali taj odnos 85 naspram 15, dakle 85% pomoći da doista dođu do korisnika, da se samo 15% pomoći iskoristi za transfer novca i za tako dalje, a mi smatramo da možemo postići bolji omjer kod nekih operacija koji se tiču samo isporuke u gotovini. Isto tako mislim da trebamo imati jedinstveni sustav isporuke pomoći, da nemamo dakle 22 dionika sa 22 različitih kartica za gotovinu, da imamo jednu karticu za hranu, jednu karticu za e, vodu i sanitaciju, jednu za smještaj, nego da doista imamo to sve koordinirano i da možemo pokriti svakog korisnika s jednakom vrijednošću novca, ali da imamo isto tako stvarnu ekonomiju razmjera i kritičnu masu. Stoga smo tražili da se raspodijele e, zadaće, dakle da imamo dvije komponente. Jedno je humanitarna operacija, drugo su samo E, isporuke pomoć u gotovini. S time ćemo imati veću transparentnost, posebice što se tiče troškova, i su tako i bolje polagane računa e, prema donatorima i korisnicima. Kada govorimo o Libanonu, to nam opet omogućava da e, primjerice se udružimo sa sustavima socijalnog osiguranja na razini države, jer neke države već imaju takve sustave i nema smisla izgraditi paralelne sustave. Dakle, država je ona koja ih ugošćuje i stoga bi trebali iskoristiti te lokalne sustave kako bismo e, dopustili korisnicima da zaprime pomoć koja im treba. I ne bismo trebali dati e, ljudima ono što im ne treba, već doista ono što im treba za izgradnju života. I dalje ćemo imati programe za socijalnu zaštitu za one korisnike kojima će to biti potrebno i dalje će se pratiti e, ranjive skupine, a isto tako se uvijek možemo vratiti e, sustavu pružanja pomoći naturi ako, se, ako tržište više ne funkcionira, ako se ljudi presele ili ako postoji veliki priljev osoba, pa se onda ne može drugačije raditi. Ali u pravilu bi ovo trebao biti sustav koji će se izgraditi dugoročno. Ovo je doista e, bila velika promjena vezano uz naš rad. E, sama isporuka pomoći u gotovini sada je odvojena operacija, mehanička operacija odvojena od drugih troškova. Imamo samo jedan ugovorni partner i jedan sustav isporuke i to je isto tako novost. Imamo E, maksimalnu koordinaciju i koherentnost za ostatak e, humanitarne operacije. To je dosta veliki izazov, ali to nam već sada daje mogućnost preciznije ekonome razmjere i bolje rezultate na terenu. I naravno da ćemo i dalje nastaviti financirati e, humanitarni odgovor u smislu ostatka sustava. To, je dakle, su dakle na neki način pravila igre kada govorimo o isporuci u gotovini. Za naše partnere to znači mnogo promjena, ali mi smo spremni surađivati sa tradicionalnim partnerima, no jasno je da u takvim sustavima je moguće slopiti i drugačija partnerstva. Primjerice, mogli bismo pogledati kako možemo u sve to uključiti i operatere sa privatnog sektora, da se bavimo samo onim komponentama koji se, koji se tiču transfera novca, to je nešto što se tiče banaka, primjerice Mastercarda, ne nužno nekog operatora koji pruži humanitarnu pomoć. On se zatim može usredočiti na sam humanitarni aspekt e, rada, a ne baviti se revnim postupanjem ili financijskim pitanjima. To je nešto što trenutno istražujemo, ne mogu sad još reći da to već možemo učiniti, ali svakako je ovo dobar trenutak da pogledamo sve te aspekte, a da ne govorimo samo onim klasičnim aspektima. Također možemo s ovime bolje uključiti korisnike, predstavnike zajednice i privatni sektor. koordinacija donatora je tako vrlo važna. Tradicionalno gledano imamo donatore koji imaju različite financijske kanale, ali ne razgovaraju nužno jedni s drugima da vide tko će financirati što i kako se može postići najveći mogući učinak. E, ovaj pristup sa pomoću gotovine nam pruža tu mogućnost da tu uvedemo i Evo mogu reći da u Libanonu imamo iskustva s time. Primjerice imamo pomoć od Ujedine kraljevine, od eh, Švedske, od Njemačke i od Ujedine Europske unije i tu smo potpunosti koordinirani po pitanju toga što želimo postići. Samo nekoliko riječi o SSN-u, o instrumentu za Tursku, to vam je poznato. Tu isto tako imamo jedan sustav isporuke, to je povezano sa drugim programima i to se kroz E, to se financira kroz duplo e, tu se radi o e, tradicionalnom prijenosu novca, ali isto tako i novcu za obrazovanje, primjerice za agencije UNICEF, gdje se za, dakle, novac daje isključivo za obrazovanje, to je stoko moguće, dakle da se kaže korisnicima da se taj novac mora, mora iskoristiti za obrazovanje njihove djece, tako da oni ne iz školskog sustava. Imamo dakle tu i vidljiv sustav, imamo koordinaciju u smislu da imamo jedan sustav, ali su u njemu mnoštvo različitih aktera, uključujući i vladinih aktera. To humanitarnom donatoru poput nas e, nudi mogućnost da imamo izlaznu strategiju, budući da je SSN sastavni dio postojećeg sustava što se tiče socijalne zaštite, možemo e, predati zadaće e, mnogo lakše i onda ćemo u jednom trenutku moći i prestati sa financiranjem tih nekih aktivnosti koji su na samom rubu humanitarne pomoći to nam daje veću transparentnost, e, e, protok informacija je gladak, a isto tako kao što sam već rekla, dopušta nam da uključimo korisnike, predstavnike zajednice i privatne sektore na bolji način. Još nekoliko statistika, krenuli smo u prostoru 2016. u SSN-u sa 4000 korisnika, dakle samo prije 9 mjeseci, a mislim da ćemo prije nekoliko tjedana e, prijeći granicu od jednog milijuna, da ćemo krajem kolova za 2007. ostvariti 1,3 milijuna i to su dakle sve izbjegli su Turskoj trenutno, iako se misle da će taj broj porasti, ali mi smatramo da će preko 90% sveukupnog novca na kraju krajeva pristići do korisnika, a ne do humanitarnih dionika. Da još govorim malo o novcu i tehnologiji, to je važan dio. E, mnogo od ovoga ne bi bilo moguće da nije došlo do velikih promjena u tehnologiju u nekog godina, posebice kada se govori o Africi. Evo nekoliko sličkih podataka. E, pretplate na mobilni telefon između 2000 i 2012. godine su se povećale za 2500%. E, kao što znate u Keniji 30% BDP-a danas se stvara putem mobilnih telefona, što je vrlo važna komponenta. Na nekim prozirnicama vidite da se mnogi ti prijenosi gotovine e, rade putem mobilnih telefona, što snižava troškove, ali isto tako mnogima, posebice ženama, nudi mogućnost e, da se uključuju u društvo jer one zaprime novac na vlastiti mobilni telefon i odlučuju što će se s time dogoditi. Zatim mobilni novac, druge mogućnosti povećali su sigurnost novca, biometrijski podaci su isto tako velika mogućnost. Ako imamo biometrijske ciljeve, onda možemo mnogo bolje ispuniti naše ciljeve i možemo se pomijeniti doista najranjiviji za prime novac. Isto tako imamo i neke nove razvoje koje nam omogućuju da doista izravno smo u kontaktu sa korisnikom. To se još razvija i to izbliza pratimo. Dakle, radi tehnologije imamo i zavni prijenos novca i sigurni prijenos novca, ali potrebna nam je interoperabilnost i mogućnost komunikacije među tim sustavima. digitalna, digitalni identitet, a to je jedna tema koja nadilazi s, okviru ove današnje rasprave, jedan dio toga, da dakle možemo identitet identificirati osobu e, od trenutka kada, je izbjeglica do kada bude prihvaćena nekoj drugoj državi. To je jedna mogućnost koja nam se pruže. Zadnja e, prozirnica i dalje ćemo nuditi pomoć u naturi, to se može odvijati paralelno, ali postoje neki konteksti gdje recimo nemamo tržišta, nemamo usluge poput zdravstvenih usluga koje tu ne postoje, sigurnostna e, sigurnosna situacija nam se dopušta, pa ne možemo pružati pomoć u kutovini, ali mi smatramo da ipak možemo još i proširiti pomoć u kutovini na neke druge sektore. Također smatramo da je to način da izađemo iz ono, onih tradicionalnog razmišljanja pružanja humanitarne pomoći gdje svaki dionik radi sam za sebe, u svom kutu, ne kontaktiraju međusobno. Dakle, tu možemo izaći iz toga i doista imati na umu potrebe korisnika te ih pokriti koliko god je to moguće putem pomoći u gotovini. Također kažemo da onda ljudi imaju više izbora koji su pogođeni krizama, a i neki netradicionalni dionici poput e, privatnog sektora mogu se tako ovako uključiti u humanitarnu pomoć. Cilj je da pojačamo još više humanitarnu pomoć. E, kao što smo čuli na početku, imamo trenutno previše kriza na svijetu, sve postaje skuplje i nemamo e, više humanitarnih sredstava za to. Mi pokušavamo postići najbolje što možemo zajedno s europskim parlamentima, ali ne uspijeva nam to uvijek i stoga sada moramo izvući najviše što možemo iz svakog eura. Hvala vam lijepa. Evo, ako imate nekih pitanja, na raspolaganju sam. Merci, madame Hvala vam, gospođo Trautman. Dajem sada riječ gospođi Jasinge. Imate 10 do 15 minuta. Um, thank you. Thank you very much to the Development Committee. Hvala lijepa i zahvaljujem ovom odboru što su nas pozvali danas na ovaj sastanak. IRC ili Međunarodni odbor za spašavanje je zadužen za najveće krize u svijetu i mi podržavamo ljude kako bi mogli preživjeti, oporaviti se i opet steći kontrolu nad svojim životima. Tijekom svoje prezentacije bi nešto rekla u pogledu toga e, kako se IRC ponaša u pogledu gotovine i prijenosa gotovine i željela bih vam objasniti kako se to odvija unutar jedne međunarodne nevladine organizacije, ali isto tako koliko je važno dakle, istraživati, baviti se time, nositi nove dokaze. Tu ću nešto reći o Pakistanu i onda ću nešto više reći o samim preduvjetima e, koji su nužni kako bi ovo bilo uspješno. Mm, dakle, prezentacija moje kolegice je jako dobro sažela i objasnila o čemu se tu u stvari radi kada govorimo o transferu gotovine ili prijenosu gotovine i mi mislimo uistinu da imamo dovoljno dokaza da bismo i trebali nastaviti raditi na taj način. Mi smo svjesni toga da se to može učiniti onda brže, učinkovitije, dakle upravo ako se radi kroz e, ove sustave, pa smo i mi postavili vrlo ambiciozne ciljeve i isto tako podržavamo ambicioznu želju za 35% i mislimo dakle i na samitu koji se nedavno održao i neki donatori su samo potvrdili tu našu želji. Ali e, svjesni smo dakle svih tih dokaza koji postoje i ukazuju na to koliko je važno to činiti na taj način, ali tu je taj aspekt dostojanstva ljudskog, jer na taj način ljudi sami mogu postaviti svoje prioritete. Dakle, ne sada dolaze nekakva organizacija, recimo poput naše IRC-a i govorim što njima treba, već oni mogu koristiti tu gotovinu i mogu sami kupovati ono što im je najvažnije najvažnije. dakle bilo da se radi o nekakvom vrstu stanovanja, skloništa, školovanja, dakle oni sami mogu odlučiti e, i pri pomoći i lokalnom gospodarstvu što je onda opet taj e, faktor umnožavanja. Dakle, kad govorimo o našoj organizaciji, mi smo se postavili cilj da 25% naše pomoći humanitarne se upravo izvrši kroz prijenos transfera i to do 2020. Mi smo to postavili za cilj u 2015. Već smo negdje došli do 16%, tako da smo dosta dobro napredovali prema tom cilju. I uz to imamo i naš cilj da možemo odgovoriti mm, na krize unutar 72 sata. Kao što sam već rekla, dakle to nam pruža mogućnost da budemo brži i nastojimo i dalje nastaviti u tom smislu. Kao što ste već čuli, tehnologija je tu jedna vrlo važna e, dimenzija kada govorimo o pomoći kroz gotovinu i 75 posto e, naših operacija bi se upravo trebalo e, odvijati kroz ova digitalna plaćanja i ja ću vam objasniti kako mi to radimo i u praksi. Dakle, kako mi možemo institucionalizirati unutar naše organizacije to kako e, dakle možemo uistinu to postaviti kao naš prioritet. Postoji čitav niz načina kako se to može učiniti. Dakle, imamo dosta ambiciozan e, cilj prema kojem idemo, ali to isto znači da moramo biti bolje pripremljeni, da možemo bolje odgovoriti e, kroz tu pomoć u gotovini. Dakle, mi želimo istine biti dobro pripremljeni. Tu govorimo o tehničkim kapacitetima koji su potrebni kako bi naše kolege u mogle dakle, isporučiti tu humanitarnu pomoć putem gotovine i uzimamo u obzir dakle, potrebe što se tiče infrastrukture, tehnologije i digitalna plaćanja, kao što sam ja rekla, su jedan od ključnih aspekata toga. Dakle, pripremljenost u tom smislu znači da e, morate osnovati partnerstva i mm, mi nismo e, sada stručnjaci što se tiče plaćanja mobilnim putem ili kroz e, kartice elektronska plaćanja. Mi se tu pouzdajemo u privatni sektor da nam oni pomognu sa svojom ekspertizom. Jedan način kako možemo biti bolje pripremljeni je da imamo odnos kroz e, privatne sektore, recimo kroz e, tvrtke kao što je Mastercard, Western Union, tako da smo onda spremni i da možemo uistinu krenuti e, kada dođe do neke krizne situacije. Dakle, to je ono što mi mislimo pod ovim digitalna pripremljenost. Dakle, Dokazi su tu da je to uistinu e, jedan razvoj intervencija koji su jako dobri, ali pogotovo kada govorimo o hrani i osnovnim potrebama. A mi sad tražimo dokaze u pogledu nekih mogućih drugih rezultata. Trenutno razmatramo e, i kako gotovina može biti bitna u zaštiti žena, u sprječavanju e, nasilja, u osnaživanju ženja i djevojaka. Dakle, koliko može biti ta gotovina bitna u različitim programima za prehranu, kako možemo nadići dakle, neke osnovne e, razine. I isto tako razmišljamo dakle o politici u pogledu okoliša, vi ste već i čuli, a ja sam rekla da su tu postavljene velike ambicije na prošlogodišnjem samitu koje smo imali prošle godine, dakle na našem svjetskom humanitarnom samitu ali bitno je da se poveća tu znanje i to da se uistinu i prihvati ta gotovina kao način humanitarne pomoći. Dakle, htjela bih sad malo govoriti o našem istraživanju i razvoju i kao što sam već rekla, naša organizacija uistinu e, želi činiti stvari temeljem dokaza. Dakle, mi promišljamo kako možemo te sustave učiniti još bržim, još učinkovitijim. I tu smo identificirali par izazova s kojima smo suočeni pri tome, pogotovo kada govorimo o kriznim situacijama i ovom digitalnom aspektu. Tu postoje probleme, pogotovo koliko je vremena nužno da identificirate ljude koji su u potrebi, dakle ciljano pružiti pomoć, e, kako dakle pomoć onim ljudima koji su najteže pogođeni. Recimo u Pakistanu e, smo shvatili da može potrošiti po 40 dana ako prikupljate e, stvari na taj način dete od kuće do kuće, ručno tako reći. Pa smo našli onda jedno e, rješenje, dakle kroz obradu određenih e, podataka koje već postoje u Pakistanu. Dakle, postoje određeni program podrške recimo koji već sadrži podatke o najranjivijem stanovništvu i mi koristimo te podatke kako bi mogli dalje identificirati ljude koji možda nisu tu uključeni i povezali smo se sa jednom tehnološkom e, tvrtkom kako bi mogla ona upravljati tim e, podacima i kako bi nam mogli pomoći dakle, da izgradimo jedan sustav i Paul je tu recimo isto aktivan e, i našli smo nove načine i mogli smo to vrijeme skratiti na, pola a isto tako i troškove za pola. Dakle, uistinu e, je to vrlo učinkovito. To je bila e, jedna pilot studija, to želimo i dalje ispitati, ali to su uistinu bili dobri obećavajući rezultati. Kada govorimo o tehnološkim inovacijama, ja sam već govorila o njima vezanost, dakle, uz e, taj digitalnu gotovinu, pripet kartice, dakle, za to je sve potrebna odgovarajuća infrastruktura. Postoji čitav niz inicijativa, kada govorimo dakle, o financijskoj inkluziji, o digitalnom financijskoj inkluziji, e, postoji određena posvećenost u tom smislu, ali mi gledamo sa ovog humanitarnog aspekta, a toga nedostaje u tim analizama. I uistinu je od ključnog značaja kada govorimo o toj financijskoj inkluziji, pogotovo o digitalnoj financijskoj inkluziji, da te inicijative razmotre upravo taj humanitarni kontekst i aspekt. E, recimo, ova karta vam pokazuje u crvenoj boji gdje uistinu imamo ozbiljne humanitarne e, krize i ovih nekih petnaestak kriza i zemalja samo četiri e, imaju dakle ovu digitalnu komponentu, a to su nužni preduvjeti da bi moglo doći do digitalnih transfera. Dakle, kad dođe do krize, oni jednostavno ne mogu prebacivati gotovinu digitalnim putem. Tako da mi tražimo veća ulaganja, da se posveti veća pažnja stvaranju takvih konteksta, dakle gdje bi takva jedna digitalna financijska inkluzija više došla do izražaja. Drago nam je što tu postoji sve veći apetit za tom gotovinom i veselimo se tim inicijativama i kroz eko i kroz njihovo napredovanje. E, postoje tu i neki drugi donatori i partneri koji su ambiciozno tome posvećeni. E, IFC će dakle nastaviti dalje pružiti svoju podršku gdje god je to potrebno. Hvala vam lijepa. Merci, madame. Je Hvala vam, gospođo. Sada ću predati riječ kolegama zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Krenut ćemo od e, kolege Guerreiro koji je stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć. Izvolite. Da, hvala vam lijepa. Zahvaljujem i našim gošama, svim informacijama koje ste nam dali. Htio bih vas e, podsjetiti da na Istanbulskom e, samitu jedan od ključnih e, ciljeva su upravo bile tehnološke inovacije i dakle kako se to može primijeniti pri isporuci humanitarne pomoći, odnosno pružanju humanitarne pomoći. Prije nekoliko tjedana sam bio e, na jednom sastanku u Europskom parlamentu gdje smo pozvali čitav niz stručnjaka koji su došli sa različitim stajalištima u pogledu tih e, razvoja, pružanja humanitarne pomoći, recimo i komisija je tu bila nazočna i to je jedno područje gdje ne govorimo samo o transferu gotovine, već postoje i neka druga pitanja i načini gdje bi tehnologija mogla dovesti do poboljšanja kada govorimo o pružanju humanitarne pomoći. Iako sam svjestan toga da se danas prije svega fokusiramo na ovaj monetarni aspekt. I čini se da tu postoji jedan opći konsenzus u smislu da je to jedan sustav, da moraju tri uvjeta e, biti ispunjena. Kao prvo, tu je uključeno samo donošenje odluka od e, strane korisnika te pomoći i onda će oni odlučiti da li će svoj novac koristiti za hranu, za tehnologiju, za stanovanje ili neke druge potrebe da li će kupovati možda nešto što im je potrebno za kuhanje i oni će odlučiti o e, svojim prioritetima i neće se to izvana definirati, da im to definira netko drugi, dakle onaj koji im pruža tu pomoć. E, a drugi faktor je tu upravo to pitanje dostojanstva. Ako se ne nalazite u poziciji da možete sami donositi odluke Može će to biti ona ista odluka koju bi neko drugi bio donio u vaše ime. Međutim, činjenica da ste vi sami e, donijeli vlastitu odluku e, je čvrsto povezana s tim aspektom dostojanstva, ljudskog dostojanstva. I ako se pozabavimo sada učinkovitošću e, sustava nadalje, ljudima to omogućava da možda eventualno nešto i uštede, a tu su naravno i neki drugi aspekti koji su povezani s tim transferima. I sad imam neka pitanja. Jedno za gospođu Trautman, ako može. Trenutno govorimo o 35% humanitarne pomoći koja bi išla kroz ove transfere u gotovini. Znamo da tu postoje neki veći donori pa me zanima koji postupak humanitarne pomoći se upravo pruža kroz e, transfer gotovinom od strane drugih većih donora. Nadalje, koji je to kulturološki učinak? Kada govorimo o tim regijama, mjestima gdje se vrše ta plaćanja. i koliko slobode uistinu ti ljudi imaju. Recimo ako govorimo o različitim obiteljskim strukturama tijekom neke recimo krize u Africi, to će biti recimo potpuno drugačije od neke humanitarne krize u Kolumbiji. Imate obiteljske strukture gdje imate jednu osobu koja dominira u obitelji, u tom slučaju nemate baš neke garancije da ta osoba ili pojedinac će moći odlučivati e, odnosno da li će samo jedna osoba odlučivati ili to je ipak jedna zajednička odluka ime cijele obitelji. Da li ste se već usretali s takvim problemima u, e, tijekom vašeg djelovanja? Dakle, postoje kulturološke razlike? Kad e, govorite o pružanju humanitarne pomoći e, putem gotovine. Sučeni ste sa čitavim nizom pitanja. A, a gospođa Trautman je isto tako se referirala na kupovinu određenih e, higijenskih usluga Gospođa Jesinge je govorila o obrazovanju. Ako ne kupujete samo proizvode, već kupujete i usluge, da li je moguće da se onda možda ti transferi, dakle, koriste i kako bi se mogle neke usluge kupiti? Da li je to onda problematično? Zamislimo sad da imate neku dugoročnu humanitarnu krizu mm, i onda možda postoje određena inicijativa da možda privatno se pruži neka vrsta obrazovanja na licu mjesta ili neki možda sanitarni sustavi uspostave. E, kakva je tu situacija? I na kraju moje posljednje pitanje s kojim bih i zaključio. Pretpostavljam da u čitavom nizu slučajeva vi ste spomenuli Afganistan e, i rekli ste da nekada može i tjednima potrajati dok se ne identificira neka osoba e, kao osoba koja je potrebna pomoć e, i pretpostavljam da se nekada stvari ne odvijaju dovoljno brzo i ne znam koliko brzo se možete prebaciti sa klasičnog načina pružanja pomoći na ovo pružanje pomoći kroz gotovinu. Hvala gospodinu Gerero, Ima li drugi koji se javlju za riječ? Ne. Donc Onda ću vratiti riječ sada našim govornicima kako bi odgovorili na ovo što je rekao gospodin Guerrero. Thank you very much to very good question. Hvala lijepa, vrlo dobra pitanja. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od njih, a onda će dalje odgovoriti moja kolegica. Dakle, mi se u potpunosti slažemo s vašim stajalištem u pogledu toga da ljudi mogu odlučiti što će učiniti, a istovremeno da se ne, treši, ne troši novac e, na nešto što nije potrebno. Dakle, ukupni cilj koji mi nastavimo postići je upravo taj. A što se tiče ciljeva, dok je još uvijek jedina kraljevina s nama, a nadamo se da će i poslije biti s nama u tom nastojanju, dakle da pređemo na pružanje pomoći kroz gotovinu i to diljem svijeta, e, postoje neki drugi veliki donori koji baš ne funkcioniraju na taj način, oni više imaju, dakle, e, taj rada se fokusiraju na posebne namjene, ali imamo i neke druge nevladine organizacije koje su naše partnere, vidimo da se to e, sve više pojačava. E, često same agencije kažu, pa mi mislimo da bi mogli to učiniti kroz e, gotovinu. Dakle, mislim da je to jedan zajednički cilj koji svi imamo. Sad opet ovisi koliko to želite pogurati na strani Europske unije. Mi uistinu želimo postići taj cilj. Imamo dakle tu cijelu situaciju u Turskoj gdje se to možete učiniti, a opet postoje neka mjesta recimo poput Somalije gdje ćete uvijek imati manje gotovine koje ćete moći dati. Sad je opet pitanje partnera na terenu i njihove dostupnosti. E, dakle, moramo paziti jer ne možemo imati samo jedan kanal za e, pružanje pomoći u gotovini u pojedinoj zemlji. Recimo, jedna trećina do 50% čak nekada je nešto što je realno, ali idemo nekako u tom pravcu ne mislim da se baš drugi donori nalaze trenutno na ovoj razini u kojoj se mi nalazimo. A što se tiče vašeg drugog pitanja, koliko slobode ljudi u istinu imaju u pogledu trošenja tog novca i kako može osigurati da to u istinu dođe do pojedinaca. Dakle, mi se više fokusiramo na kućanstva, ne na e, pojedince, jer postoje e, obično određena obiteljska struktura, naravno koju mi ne možemo ignorirati ali mi pretpostavljamo da time što uzimamo kao cilj kućanstva i da često se i prebacuje novac ženama, imamo više šanse dakle, da se taj novac razumno koristi. E, kod pomoći u naravi se radilo je čisto i o ovom fizičkom aspektu da netko uopće pokupi tu pomoć. Sad to nemate kad imate transfer gotovine. Međutim, postojali su i određeni konteksti gdje to nije bilo moguće. I mislim da se time opet vraćamo na ono što smo prethodno rekli. Potreban nam je jak okvir zaštite, čak i kad govorimo o gotovini, nije, e, radi se sad o tome da samo to e, da dajete. Postoje recimo na istoku žene koje su rekle da radije ne bi primale takva sredstva jer je to pitanje sigurnosti. Ako znamo da imamo takvu situaciju onda nećemo gurati to, moramo naći neke druge načine kako možemo dakle e, ljudima pomoći Dakle, moramo se pozabaviti pitanjima e, u pogredu e, spolova, e, ali moramo stvoriti isto i to pitanje dodatne zaštite kada govorimo o ženama i djevojkama kako bi to uistinu moglo funkcionirati. A sada ću možda vama propustiti neka daljna odgovore, a kasnije ću se još vratiti i ja. Hvala lijepo. Thank you. Hvala lijepa na pitanjima koja su zaista važna. Samo bih željela nešto reći o kulturnom učinku koji ste spomenuli, učinku na obitelji. Pozitivan primjer koji vidimo jest da e, su nam obitelji rekle kako imaju kada, kaka, kada imaju izbor e, koju hranu da uplate je način kako da se vrate normalnom načinu života e, da imaju mogućnost kupovati hranu koju vole njihova djeca to je zapravo na neki način e, primjer gdje radimo u Grčkoj, gdje obitelji imaju priliku e, bolje komunicirati sa zajednicom i da omogućuju ljudima da se vrate na normalno stanje stvari, a to je naravno vrlo važno za obitelji i vrlo važan je kulturni učinak. Što se tiče e, dinamike unutar obitelji, nadovezujući se što je kolegica rekla, e, dakle određeni rizici vezani za e, spolove mi vrlo pomno e, uzimamo u obzir e, kada radimo kakvi su učinci prebacivanja gotovine za obitelji postoji li određen rizik prebacivanju gotovine ženi i ono što znamo da se to može učiniti sigurnije da žena ne mora sama osobno doći po tu gotovinu da li postoji mogućnost prebacivanja mobitelom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 što će biti učinak na dinamiku same obitelji. Dakle, mi radimo temeljem dokaza koje imamo i pokušavamo raditi sa mladim ženama kako one mogu dobiti više osnaženo u svom položaju kroz gotovinime i pokušavamo vidjeti da li će one moći imati utjecaja na odluke u obitelji. To su naravno ti kulturni aspekti, mi ih pokušavamo procijeniti, ugraditi u naše programiranje. Što se tiče vašeg pitanja o e, obrazovanju, mi se toga e, nismo e, dotakli. Mi razmatramo mogućnosti za ljude da kupuju usluge koje trebaju i kako će sami potrošiti novac koji dobe i to na način kako kupuju usluge, dakle usluge koje biraju, ali to je u pojedinačnim slučajevima, dakle e, to je vrlo specifično za e, pojedine kontekste. možda još dodatak jedan. Mislim da moramo shvatiti da kada govorimo o tom prebacivanju gotovine neće naravno omogućiti bilo kome da kupe privatno obrazovanje dakle to nije namjera e, plaćanje e, školarine i e, što se tiče zdravstva vidjet ćemo puno manje razvoja daljnjeg događa vezano za gotovine dakle mi nećemo dobivati zapravo neke honorare za pružanje medicinskih usluga dakle naravno zdravstvene usluge trebale bi biti e, besplatne, no kao što je kolegica rekla, to je svakako način da se ljudima daje e, izbor da na što će potrošiti taj novac i oni će to morati sami odlučivati, ali to je barem e, naravno jednostavnije onda oko toga organizirati svoj život. Hvala, gospođe. Ima li drugih komentara, drugih eh, primjedbi? U redu, onda ćemo ovdje zaključiti s ovom raspravom. Zahvaljujem eh, našim stručnicima koji su došli ovdje i ustupili nam te informacije. Hvala vam lijepa u ime odbora. Sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje koje je predviđeno da se održa u 18 sati i 10 minuta. Dakle, malo smo ranili. Sada je 15 u 6. Ako nemate ništa protiv, predlažem da pričekamo da bude 18 sati i 10 minuta. Imamo stanku među Hvala vam.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 Hvala

No, Chers collègues, si vous voulez bien prendre... Dragi kolege, molim vas da sjednete. Nastavit ćemo s radom tako što ćemo krenuti na glasanje. D'accord. On peut faire un essai sur... Kao prvo ćemo napraviti test za glasačke kartice, u otvaram glasanju. Voilà, nous avons 12.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

Suzdržani. Usvojeno ili? Provjerit ćemo. Provjeram. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 4. Amandman broj 4. A, ne, amandman broj 2. Da, amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo. Ispričavam se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman je odbijen. Amandman broj četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj tri. Tko je za? Molim. U redu. Ispričavam se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Mislim da se odbija provjera. Provjera. Petog amandmana otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Usmeni amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Traži li netko provjeru? Provjerit ćemo sedmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjeram. Deset amandman. Otvaram glasanje. Zatvajam glasanje. Odbija se. 11. amandman. Je li tako? Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Deveti amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo deveti amandman. Je li to točno? Da, deveti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 13. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Usvaja se. Molim. Provjera? Ne, ne. 14. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 15. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 16. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prvi kompromis, amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Usvaja se. Zatim. Prelazimo na kompromis amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. amandman za. Protiv. Suzdržani? Mislim da se usvaja, da. Zatim nam slijedi 29. amandman. Tko je za? 29. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Da provjerimo. U redu 29. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim. 30. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 31. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 32. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Si l'amendement oral ako se usvoji usmeni amandman broj 2, onda se 33. amandman ne razmatra. Dakle, usmeni amandman broj 2, prvi dio, dakle u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, 33. amandman se ne razmatra i stoga možemo prijeći na elektroničko glasanje. Molim. Da, dakle, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Dakle, to je završno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se 15 glasova za, naspram jedan glas protiv. Samo trenutak. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, on va terminer notre... Euh, Molim vas, zaključit ćemo sa sastankom odbora. Imamo točku b 8. Nema pitanja za komisiju i stoga možemo preskočiti u točku. Deveta točka razno. Nema ništa pod razno. Također možemo ići dalje. Zatim deseta točka. Želim vam najaviti da će se sljedeće sjednice našeg odbora održati 9. listopada i 10. E, listopada. I s time smo zaključili sa sastankom i zahvaljujem vam na prisustvu, te vam želim ugodan ostatak večeri i zahvaljujem gospodinu prevoditeljima. Hvala. Oui, le vote, il est un peu chaotique.